Witam Państwa na popołudniowej sesji. Uvaženi kolege, dobro na poslijepodnevni dio sastanka. Započnimo, krećemo sa elektroničkim glasovanjem. Prvo izvješće o kojem ćemo glasati je izvješće o minimalnim zaštitnim standardima za kuniće u uzgoju. Gospodin Ek je naš izvjestitelj. Imamo 256 amandmana, gotovo 30 kompromisa. Gospodine Ek, željeli ste se javiti za riječ, izvolite. Vrlo kratki uvod, molim vas. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Dragi kolege, na samome početku želio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni, kao i političkim savjetnicima i njihovom osoblju imali smo zaista sjajnu suradnju u pripremi ovog izvješća. Usprkos razmimoilaženju u određenim stavovima, uspjeli smo na kraju postići e, kompromise. Činjenica je da govorimo o minimalnim standardima za zaštitu kunića u uzgoju, um, jest zaista e, uspjeh. Naime, radi se o temi koja se u proteklih 30 godina niti jednom nije našla na dnevnom redu ovoga odbora. Tako da je dobro da razgovaramo o tom e, pitanju. Očito je sasvim jasno da smo prepoznali da problem postoji i da postoji potreba za izradom e, standarda zaštite. Usvajanje ovog izvješća zapravo je prvi korak, korak na putu donošenja minimalnog skupa standarda vezana uz uzgoj kunića u Europskoj uniji. Dragi kolege, to je važno s obzirom na to da u društvu postoji sve snažnija želja za e, dostupnošću e, zdravih proizvoda e, prilikom čije proizvodnje je uzeta u obzir i dobrobit životinja. Kada govorimo o životu bez patnji, onda je to svakako apsolutni imperativ trebali bismo se pobrinuti da i oni koji se ne mogu pobrinuti sami za sebe imaju pravo na takav život i učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ih te patnje riješili. Kada govorimo o kunićima, danas se nekako s njima postupa kao sa nekakvom potrošnom robom koja nema prava ni na što. Trenutačno prolazimo zapravo kroz jedno razdoblje snažnih promjena i trebalo bi biti jasno da je naš Europski parlament e, institucija koja zaista brine, a nije institucija koja samo govori. U ovom odboru imamo priliku vrlo jasno pokazati ljudima izvan ovog doma da e, suosjećamo sa životinjama. Posebice u članku 16b s upućivanjem na budući zakonodavni okvir. Tristo trideset e, tisuća e, kunića sigurno bi vam zahvalili na ovome kao i veliki broj aktivista koji se bore za to da im se smanje patnje. Hvala. Hvala vam lijepa. Mislim da je većina nas e, nekad vjerojatno uzgajala kuniće. A sjećam se čak i kada sam plakao kad je jedan od mojih kunića nažalost uginuo. No nećemo sada o tome, prijeđimo na glasovanje. Krenimo prvo s glasovanjem oko kompromisa. Dakle, što se kompromisa tiče, ćemo glasati elektronički, a za ostalo pokazat ćemo glasove. Kompromis A. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. E, jedan pučanin mora izvaditi karticu. Dobro, u redu je. Dobro, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis B, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje.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 Kompromis C, Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. sve se. Nastavljamo s kompromisom D. Otvoren glasovanje. Dakle, za kompromis D. Otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis D, kaže govornik. Kompromis D, kaže govornik. Ah, da. Oprostite. Ne, prelazimo na amandman 101. Za? Protiv? Odbijeno. Amandman 105. Za? Protiv? Provjerimo. 105. Otvaram glasovanje. Glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 106 za, protiv, usvaja se. 107 za, protiv, provjerimo. 107, otvaram glasovanje. Hvala, zatvaram glasovanje. 108 za, protiv, usvaja se. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje za kompromis E. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis F. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Prelazimo na kompromis G. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis H. Otvaram glasovanje. Kompromis H. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazim na kompromis I. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Prelazimo na 159, amandman 159. Tko je za? Protiv? Odbija se. 160 za. Usvaja se. Prelazimo na kompromis J. Otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 246 za. Usvaja se, hvala. Amandman 171 za. Hvala. Protiv. Usvaja se. provjerimo. Dakle, otvaramo glasovanje za amandman 171 da bismo provjerili. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 172 za. Protiv. Odbija se. Kompromis K. Otvaram elektroničko glasovanje. Kompromis K. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis L. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis M. Otvaram glasovanje. Kompromis M. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis N. Otvaram glasovanje za kompromis N. Zatvaram glasovanje za kompromis N. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 01. Otvaram glasovanje. Prostite, O1. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis O2. Otvaram glasovanje za kompromis O2. Da, glasamo elektronički za kompromise. Otvaram kompromis za e, glasovanje za kompromis O2. Zatvaram glasovanje. S ovim rezultatom prelazimo na amandman 213. Amandman 213, 213. Dobro, prelazimo na kompromis P. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 227, gospodin Hojzling. 227. Tko je za? Protiv? Odbija se. Provjerimo. Otvaram glasovanje za amandman 227. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis Q ili Q. Otvaram glasovanje za kompromis Q. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis R. Otvaram glasovanje za kompromis R. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Ovime prelazimo na amandman... Ne, ispričavam se. Prelazimo na kompromis S. Otvaram glasovanje za kompromis S. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 243, ponovno je to gospodin Hojzling, tko je za? Protiv? Mislim da je usvojen ali dajte da provjerimo elektronički. Amandman 243. Otvaram glasovanjem. Zatvaram glasovanje. Usvojeno jedan glas razlike. Prelazimo na kompromis T. Otvaram glasovanje za kompromis T. Otvaram glasovanje, dakle. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 252. Dobro, u tom slučaju prelazimo na amandman 1. Tko je za? Amandman 1. 2 za. Usvojeno. 3 za. Usvojeno. Četiri za. Usvojeno. Prelazimo na amandman peti. Za. Usvojeno. Šesti. Za. Hvala. Usvojeno. Sedam. Za. Usvojeno. Osam. Za. Usvojeno. Prijeđemo na kompromis broj 1. Otvaram glasovanje za kompromis broj 1. Zatvaram glasovanje. Usve se. Sada prelazimo na amandman 11 za. Amandman 11 za. Hvala, usvojeno. Amandman 13 za. Protiv. Usvaja se. Amandman 14 za. Usvaja se. 15 za. Usvaja se. 16 za. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 2. Otvaram glasovanje. Kompromis 2. Zatvaram glasovanje. Hvala. Prelazimo na kompromis 3. Otvaram e, glasovanje. Zatvaram glasovanje. U sve se. Kompromis četiri, Otvaram glasovanje. Dakle, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dozvolite da se vratimo na kompromis četiri. Dakle, otvaram glasovanje za kompromis četiri. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 40, ali mislim da se on ne razmatra. Tako je. Dakle, prelazimo odmah na kompromis 5. Otvaram glasovanje za kompromis 5. Zatvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje, dakle. Usvaja se. Prelazimo na kompromis 6. Otvaram glasovanje za kompromis 6. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na kompromis broj 7. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman broj 66. Tko je za? Protiv? Mislim da je usvojeno, ali možda je bolje još jednom provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 69. Glasujemo odmah elektronički, zato što vidim da e, bi se moglo dogoditi slično kao s prednim. Dakle, amandman 69. otvaram elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 70. Otvaram glasovanje. 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 71. Tko je za? Usvaja se. U tom slučaju možemo li prijeći na glasovanje o izmjenjenoj i dopunjenom prijedlogu rezolucije. Ne vidim da se itko tome protivi, nema komentara. Otvaram stoga glasovanje o prijedlogu rezolucije u izmjenjenom i dopunjenom izdanju. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno želim čestitati našem izvjestitelju. Želi li on možda e, još nešto reći sada nakon što smo obavili glasovanje? Krutko, prošao. Kratko, molim vas. Gospodine predsjedatelju, hvala vam. Uspjeli smo doći do sporazuma oko većeg broja kompromisa, no ono što smo danas odlučili zapravo je nešto bez snage. Radi se o inicijativi da se nastavi raditi na plenarno i zatim zajedno sa komisijom kako bismo se pobrinuli da u budućnosti ne izdajemo novo zakonodavstvo. Ne vidim dakle svrhu svega ovoga. Otprilike Polovina članova su, je time zadovoljna, no nažalost to neće pomoći životinjama koje pate. I ja neću odustati od borbe na plenarnoj, ponovno ćemo se vidjeti. I ja ću se boriti do zadnjeg daha. To nije prijetnja, to je obećanje. Hvala vam. Hvala vam, predsjedniče. Zatražio sam riječ jer u ime našeg osoba koja u ime našeg kluba e, radi na ovome je napustila odbor Agri, pa mu želim zahvaliti sve na dosadašnjem trudu i zaželiti mu sve najbolje u nadolazećim odgovornostima. I ja bih također ovu priliku iskoristio i zahvalio vam. Svakako ćete nam nedostajati i nismo uopće sretni s vašom odlukom, no još ste dovoljno mlad, pa se uvijek možete vratiti k nama. Nadamo se da ćemo se u budućnosti još vidjeti. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy jeszcze raz. E, myślę, że... Hvala, zahvaljujem još jednom izvjestitelju. Dakle, nismo bili 100% e, uspješni, ali određeni korak smo poduzeli. Još jednom, dakle, zahvaljujem, pa prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda 12. Odgovorno vlasništvo i briga o kopitarima. Radi se izvješću na vlastitu inicijativu, zastupnica Gerling je naša izvjestiteljica. Želi li možda riječ? Hvala vam predsjedatelju. Ne bih željela potaknuti neka daljnja tužna sjećanja i nadam se da niste imali kućnog ljubimca konja koji je uginuo, ali ako jeste, moći ćemo se tim pozabaviti jer pokušavamo kroz ovo izvješće poboljšati zaštitu konja. Čovjek i konj prijatelji su i zajedno rade već tisućama godina i nadamo se da ćemo kroz ovo izvješće pokušati uspjeti uspostaviti odgovornu skrb i brigu za njih diljem Europske unije. Zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj suradnji i radujem se što ćemo završiti sa radom na ovom izvješću. Hvala. Time mislim da možemo preći na glasanje. Možemo započeti sa amandmanom 1. Tko je za? Protiv. Tko je za još uvijek? Usvojeno. Amandman 2. Tko je za? Protiv. Odbijeno. Amandman 3. Za. Usvojeno. Amandman 4. Za. Usvojeno. Amandman 6. Za. Usvojeno. Amandman 7 za, protiv, odbijeno. Amandman 8 za, usvojeno. Prelazimo na kompromis A. Glasanje je elektroničko, kompromis A. Glasanje je otvoreno. Govornik se ispravlja, kompromis A. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Prelazimo na kompromis B. Glasanje je otvoreno. Usvojeno. Prelazimo na kompromis C. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno kompromis D. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Prelazimo na 1.1.8, amandman 1.1.8. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 1.1.9. Tko je za? Usvojeno. Amandman 120. Za. Protiv. Odbijeno. Provjerimo još jednom za svaki slučaj. Vratit ćemo se na 120. amandman. Glasanje je otvoreno elektronički. Glasanje je zatvoreno. smo mogli dovoljno dobro vidjeti ruke. Pređimo na kompromis E. Glasanje je otvoreno, kompromis E. Glasanje je zatvoreno. Prelazimo na kompromis 128. Amandman gospodina Tarabele. Tko je za? Tko je protiv? Odbijeno. Kompromis F. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis G. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. usvojeno. 228. Tko je za? Protiv. Odbijeno. Provjerimo elektronički. 228. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Glasanje je zatvoreno, dakle. Usvojeno. Kompromis H. Glasanje je zatvoreno. Glasanje je otvoreno za kompromis I. Kompromis I. Glasanje je zatvoreno. Prelazimo na amandman 166. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Kompromis je. Tko je za? Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis je A. Tko je za? Glasanje je otvoreno. Kam Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Kompromis K. Kompromis K. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis L. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Kompromis M. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Amandman 219. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 220. odbijeno. Provjerimo elektronički. 220. Glasanje je otvoreno. 220. 220. Glasanje je otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 226. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 227. Za? Usvojeno. Kompromis N. Glasanje je otvoreno. Kompromis N. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis O. Glasanje je otvoreno. Kompromis O. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 232. Tko je za? usvojeno. Kompromis P. Glasanje je otvoreno. Kompromis P. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis Q. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis R. Tko je za? Odnosno, glasanje je otvoreno za kompromis R. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis S. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Prelazimo na kompromis T. Glasanje je otvoreno. Kompromis T. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 95. Kaputo. Tko je za? Usvojeno. Dvijesto četiri je identičan sa 251. Dakle, oba, oba glasamo za usvojeno. Kompromis U, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Kompromis V, glasanje je otvoreno, kompromis B. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis A. Glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. usvojeno. Uvod amandman 9 izvjestiteljice tko je za usvojeno. Kompromis duplove glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis X. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis Y. Glasanje je otvoreno. Zatvoreno je. Prelazimo na kompromis Z. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Amandman 32. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Usvojeno. Provjerimo za svaki slučaj. Elektroničko glasanje, amandman 33. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 34. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 35. Tko je za? Protiv? Odbijeno. 36 za usvojeno. Trideset sedam tko je za? Protiv? Provjerimo elektronički. 37 glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis AA, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Kompromis BB, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis CC. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 57. Tko je za? Protiv. Provjerimo elektronički. Glasanje je otvoreno. Usvojeno. Kompromis DD. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis EE, e, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Kompromis FF, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Prelazimo na amandman 72. Tko je za? Amandman 72. Protiv? Odbijeno. Možemo glasati o cijeloj rezoluciji. Uz amandmane i glasanje otvoreno.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 Jedna povijesno važna stvar. Po prvi puta u sedam i pol godina amandman Egnju je usvojen na ovom odboru. Ili ste odjednom odlučili biti dragi prema meni, misleći da mi je rođendan ili slično, ili sam vas uspio preobratiti.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 pokušavamo glasati protiv, ali prilagođavamo se onome što možemo i pokušavamo stvari učiniti malo manje lošima glasući za pojedine amandmane. To je naša politika i to ja svaki put činim. Pravo pa ma posla. To je svakako vaše pravo. I o tome se radi u demokraciji. ovime možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razrišnica za 2015. Opći proračun Europske unije, Europska komisija. Izvjestitelj Jar iz odbora za kontrolu proračuna KONT. A gospodin Zeller odgovoran je za dosje. Izvolite ako želite uzeti riječ gospodine Jar. Njegov wypowiedzi, bardzo proszę pani pośle. Izvolite, predajem vam riječ. Hvala vam eh, gospodine predsjedatelju. Htjela bih započeti zahvalivši suradnicima i e, izvjestiteljima u cijeni jer uspjeli smo izraditi sedam kompromisa koji pokrivaju 37 kompromisa. Jako sam zadovoljan što je Europski parlament eh, primijetio što smo učinili na sastancima sa izvjestiteljima u sjeni, sve smo učinili kako spada. I što se tiče razrešnice, eh, vidjeli smo da je u Prirodnom sektoru 2015. godine došlo do smanjenja stope e, greške što se tiče e, dakle drugog stupa zajedničke poljoprivredne politike i tu smo dakle rekorderi u izvješću vidimo da e, su različite vrste se na bolji način razlikuju jedna od druge i nije bilo negativnih posljedica iz financijskog gledišta treba dakle razlikovati e, one dakle od koji su e, doveli do prijevara do, do onih koji to nisu. Govori se isto tako o doprinosu konkurentnosti poljoprivrednog sektora i prehrambenog sektora. Radi se o prilično pozitivnom izvješću, pa, to, a to i za kolege iz, iz odbora za proračunske kontrole, jer e, za proračunski nadzor znamo da je potrebno što je moguće više smanjiti stopu greška. Sada evo e, radujem se glasovanju. Hvala vam. Čestitali ste izvjestitelju, a i govorili ste o mišljenju koje ste pripremili zajedno sa izvjestiteljem. Evo sada otvaram glasovanje o kompromisu E. Zatvaram glasovanje. Amandman 4 za. Hvala. Usvaja se. Amandman 5 za protiv odbija se amandman 6 usvaja se amandman 7 za usvaja se amandman 8 za protiv odbija se amandman 10 za protiv odbija se amandman 11 11 za, usvaja se amandman 13 za, protiv, odbija se. Amandman 12 za, usvojeno. Amandman 15 za, usvojeno. Amandman 14 za, protiv. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Sačekajmo. Glasovanje zatvoreno. Nedosta nam glas izvjestiteljice u sjeni i ipak se odbija kompromis. A, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje. Usvaja se kompromis D, otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvaja se kompromis G. Glasovanje otvoreno. Zatvoreno. Prelazimo na amandman 27 za. Usvaja se. Amandman 28 za. Usvaja se. 29 za protiv, odbija se. Amandman 30 za, usvaja se. Amandman 31 za, usvaja se. Amandman 32 za, protiv, odbija se. Amandman 33 za, protiv, odbija se. Amandman B, kompromis B, ispričavam se, otvaram glasovanje. Dakle, otvoreno je glasovanje za kompromis B, zatvoreno je glasovanje. Usvojeno. Amandman 39. Hvala, usvaja se. 42 za. Protiv. Odbijeno. Provjerimo. 42, amandman 42, otvoram glasovanje. Dakle, otvoreno glasovanje, zatvoreno glasovanje. Odbijeno. Amandman 43, 44, za, protiv, odbijeno. Amandman ne, nije potrebno. Amandman 48 za, protiv, odbija se. Amandman 47 za, usvaja se. Amandman 49 za, Ispričavam se, 46 drugi dio za, protiv, odbija se. 50 za, protiv, odbija se. Amandman 40, 59 za, 59. Jer 50. E, tog više nema. Dakle, 59 za, protiv, odbijeno. 51 e, usvaja se 52 za, usvaja se 53 za, usvojeno. Kompromis C, otvaram glasovanje. usvojeno. Prelazim na amandman 60. Za, protiv, odbijeno. Kompromis E. Otvaram glasovanje. Glasovanje zatvoreno. Usvojeno amandman 66, 67, ispričavam se. Zastupnika Šani za, protiv. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se jednim glas, za jedan glas, dakle jednim glasom više. Amandman 71 za, protiv, odbija se. 72 za, usvaja se. 73 73 za, protiv, odbijeno. Prelazimo sad na glasovanje o cijelom mišljenju kako je dakle sada izmijenjeno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se i sada dajem riječ onima koje žele preuzeti riječ, e, izvjestitelj što ne želi reći, čestitam vam na ovom e, dobrom izvješću. Dragi kolege, zaključili smo ovaj dio koji se tiče elektroničkog glasovanja. I sada možemo prijeći na točku 14 dnevnog reda. Čak smo i uranili u odnosu na predviđeno vrijeme. Možemo se odmoriti jednu minutu. Či jest na sali pan poseł Vegas? Jest. Przechodzimy, proszę Państwa. Je gospodin Wiega, u prostoriji? Punkt 14. Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy zapewnienie równowagi między... 14. točka dnevnog reda, prava kombinacija financiranja za europske regije, uravnotežena primjena financijskih instrumenta i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici Europske. To je novi pri, pristup za korištenje, bolje iskorištavanje financijskih instrumenata, jer bismo dakle htjeli e, ta sredstva koristiti uz e, bespovratna sredstva. Tome se održala konferencija u Irskoj, ali i u drugim e, zemljama. Dakle, održavala su se konferencije na razini i dakle, sa sudjelovanjem Europske komisije kako bi se dala podrška drugim financijskim instrumentima. Radi se o izvješću odbora regiji naš e, e, odbor je dakle isto tako sudjelovao, e, zastupnik Vjegaš je u tome sudjelovao i sada možemo i zatražiti da nam on nešto kaže o zajmovima, jamstvima, fondovima kapitala, osiguranju od rizika koje dakle bi zamijenile subvencije, odnosno bespovratna sredstva Gospodine Vjegaš, e, molim vas da predstavite svoje mišljenje. Hvala, hvala kolege. Što smo učinili? Pokušali smo produbiti mm, shvaćanje učinka ovih financijskih instrumenata u poljoprivrednom sektoru. Dakle, izradili smo mišljenje u skladu sa dva e, saslušanja, jednoga u Portugalu, drugog u Europskom parlamentu i e, dakle pozvali smo organizacije koje zastupaju poljoprivrednike kako bismo prikupili što veći broj mišljenja aktera. Sada vam dakle želimo predstaviti rezultat tog pokušaja da prikupimo mm, mišljenja tih organizacija. Organizacije su nam poslali svoje mišljenje naknadnom mailom i zato bih ovdje samo htio dati neke osnovne ideje koje su nam oni proslijedili, nakon toga čuti što kolega misle, kolega misle o tome. Prije svega, ruralni razvoj, dakle drugi stup e, zajedničke poljoprivredne politike, jest e, ključni dio ruralnog razvoja, odnosno dakle cijelog ovog sektora bitno je uključiti mala i srednja poljoprivredna gospodarstva koja su dakle bila pogođena krizom. Krizu je potrebno prije svega razumjeti, zatim o njoj, o njoj voditi računa, a to upravo i činimo u okviru ovog mišljenja. Zatim su tu financijski instrumenti. Dakle, do danas se jako malo koristilo u okviru poljoprivredne politike. Konstatirali smo naime da e, zemlje koje su uključile financijske instrumente u svoje programe ruralnog razvoja, da, da je tih zemalja jako malo. Bez obzira na to, smatramo na temelju onoga što smo čuli u okviru saslušanja, e, smatramo da, taj, da ti instrumenti imaju određeni potencijal, jer u okviru poljoprivrede postoje problemi, problemi kod pristupa recimo kreditima i treba priznati da među raznim mogućnostima koje nude ti financijski instrumenti postoji e, potencijal koji treba što više iskoristiti. Partneri iz ovih e, organizacija koje zastupaju interese poljoprivrednika, u tome su se složili treba iskoristiti te instrumente zajedno sa postojećim instrumentima podrške, dakle oni trebaju podržati te postojeće instrumente, ne, ne trebaju ih zamijeniti, ne trebaju zamijeniti subvencije. I to je ideja koja proizlazi iz e, ovih e, udruga i organizacija s kojima smo se susreli. Sada kad smo to rekli, e, priznajemo potencijal tih instrumenata, u dokument smo unijeli određene ideje što se tiče razvoja infrastrukture, transporta, dakle prijevoza, prodaje i tako dalje. Tu su je cijeli niz aspekata koji bi mogli izući korist iz takvih instrumenata. To je sveobuhvatna slika ovog nacrta koji za sad već poznajete, pa evo ja bih htio čuti što kažu kolege. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Bili ste kratki. To znači da će ostati više vremena za raspravu. Da čujemo što će reći kolega Ropajem. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na prijedlogu. Ja sam zamjenski član odbora za regionalni razvoj, tako da ću u ovom izvješću govoriti o u ovom odboru također. Prema mojem mišljenju ovo je vrlo važna aktualna tema. Danas e, imamo situaciju gdje e, su poljoprivrednici dosta izolirani, okružuje ih e, cijela socijalna infrastruktura, sustav zdravstvene skrbi, obrazovni sustav, kulturološke usluge, program rukovoditeljstva koji se zapravo sastoji, koji je sastavni dio drugog stupa i koji se ne bavi samo poljoprivredom per se, već isto tako i upravljačkim ulogama u poljoprivredi. Mislim da je zapravo kohezijska politika kao i strukturni fondovi nešto što može poboljšati život poljoprivrednika. Idealno bi bilo kad bi se kohezijski i strukturni fondovi mogli zapravo e, koristiti kao dodatni izvor sredstava uz postojeće programe jer bi onda zapravo poljoprivrednici mogli optimalno iskoristiti e, sredstva ovisno o specifičnosti određene regije. To bi im pomoglo da se bolje razviju. Ako je regija nedovoljno razvijena ili se razvija vrlo polako, poduzeća i poljoprivrednici nemaju nikakvog prostora za rast. Isto vrijedi za prerađivačku industriju. Mislim da mnoge zemlje, uključujući Litvu, zapravo griješe kada dodanu vrijednost stvaraju korištenjem e, regionalnih sredstava, a na uštrb sredstava koja se mogu uplatiti iz državnog proračuna, a istovremeno rezultati koji su postignuti e, predstavljaju se kao rezultati e, središnje vlasti, a ne regija ili lokalnih vlasti. Ja bih zaista preporučio državama članicama da stvaranje dodane vrijednosti ostave na regionalnoj razini, zato što se to može dogoditi um, korištenjem regionalnih, strukturnih i kohezijskog fonda. Na taj način regija bi izvukla izravnu korist. Ne smijemo dozvoliti da zapravo središnje vlasti preuzmu ulogu regionalnih vlasti koristeći se sredstvima regionalnih vlasti, a sebi pripisujući zasluge. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom izlaganju. Mislim da je važno danas govoriti o ovim instrumentima koji mogu dati podršku u ruralnom prostoru. Ja sam također član odbora Regi i tamo također mnogo govorimo o svemu što može privući sredstva iz europskih fondova, posebice u ruralnim dijelovima. I također nas jako zanimlja sinergija svih tih e, fondova. Mislimo da trebamo zaista staviti naglasak na e, uspostavljanje pametnog sela. Prostora u kojem se ljudi dobro osjećaju i koji ih privlači možemo započeti s izgradnjom adekvatne zdravstvene e, infrastrukture, odnosno infrastrukture zdravstvene skrbi, obrazovne infrastrukture i tako dalje. Ako ne uspijemo učiniti ruralni prostor privlačnim kombinacijom različitih fondova i sredstava iz njih, nikada nećemo dati stvarnu šansu malim i srednje velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Ja sam e, predstavio amandmane koji idu u tom smjeru. Mislim da trebamo staviti naglasak na sve ono što omogućuje kombinaciju, objedinjavanje tih fondova, obzor 2020, EFSI i svi ostali. Mislim da je od ključne važnosti ubrzati postupak uključivanja poljoprivrednika trebamo njima otvoriti priliku da vrednuju svoje e, proizvode u kratkom opskrbnom lancu. Moramo na raspolaganje poljoprivrednicima dati mogućnost da zaista e, vrednuju svoje proizvode, inače ruralni prostor nikada neće postati atraktivnim. Znamo da je e, poljoprivredne proizvode teško proizvesti u tom kontekstu, ali pogotovo ih je teško plasirati na tržište. Moramo staviti e, naglasak na promjenu, preobrazbu načina na koji se čuvaju poljoprivredni proizvodi i skladišta, ali isto tako i načina na koji se plasiraju na tržište to je nešto što može dati podstrek konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda. Danas smo razgovarali sa ministrom za poljoprivredu Brazila i vidimo da je on zaista vrlo aktivan i da e, aktivno razmišlja o tome kako njegovi e, proizvodi, poljoprivredni proizvodi mogu biti atraktivniji i konkurentniji. Mi bismo trebali ići u tom smjeru. Hvala. Ja bih također želio reći jednu stvar. Važno je da što više novca ode na selo. Sjećam se kada sam radio u odboru za ruralni razvoj, stavljao sam jako naglasak na to. Dakle, kohezijska politika bi to trebala imati na umu. Znam da se radi o velikom izazovu. Kada govorimo o kohezijskoj politici, vrlo često se kaže imate svoj drugi stup. Ali u drugom stupu ne odvaja se dovoljno sredstava na razvoj ruralnih područja. Hvala. E, sada dajem riječ sljedećem govorniku. Izvolite, kolegice. Hvala lijepa. E, ja bih željela reći nešto o točki četvrtoj. Postoji čitav niz stvari u ovom izvješću s kojim se ljudi slažu, ali vrlo važna točka je točka broj četiri u kojoj jasno stoji da sve što smo stavili u drugi stup ne bi ni na koji način trebalo ići na štetu onoga što se nalazi u prvom stupu. Ne živimo u zemlji meda i mlijeka i željela bih da više toga bude u stupu broj 2. Ja sam 100% za to da osnažimo drugi stup, ali znam da to onda može dovesti do slabljenja prvog stupa ako zaista zadržimo taj model prvog i drugog stupa. Zbog toga moramo biti pošteni, moramo jasno reći da osnaživanje drugog stupa ne znači zapravo puštanje u i novog novca, nije da tiskamo novu zalihu novca, već jednostavno uzimamo novac negdje drugdje. Znamo da Europa pred sobom ima nove zadaće, da mora imati veće izdatke na obranu, a nijotkud ne dolazi svjež novac, svjež priljev novca. Svi znamo da osnaživanje drugog stupa zapravo znači uzimanje novca iz prvog stupa. Nemojmo stoga samo govoriti kako se radi o dobroj ideji. Budimo sasvim jasni, bilo kakva dodatna sredstva za drugi stup doći će iz prvog stupa. Ako postoje razumni projekti, onda da, zašto ne, ali ako nije tome tako, ne trebamo to učiniti samo sebi svrhom. Hvala. gospodine Hvala. Za početak želim reći nešto o točki B gdje se opisuju uh, obiteljska gospodarstva kao tradicionalni način proizvodnje pri kojem se uzima u obzir i ekološke aspekte. Mislim da zapravo to nije sasvim točno zato što se veličina poljoprivrednih gospodarstava polako povećava i vidimo da je to slučaj i u Francuskoj. To je zapravo rezultat zajedničke poljoprivredne politike koja navodno želi spasiti ovaj model, ali zapravo vrlo jasno ukazuje na to da favoriziva stvaranje industrijskog tipa poljoprivrednog gospodarstva. Isto tako u onom dijelu gdje se govori da trebaju privatna sredstva zamijeniti subvencije e, nije sve jasno. Naime, ako se ukidaju subvencije poljoprivrednici se sve više više okreću bankama Naravno, radi se o financijskim institucijama koje onda poljoprivrednika učine u potpunosti ovisnima o samome sebi i to je suprotno onome što se želi postići. Mislim da ne možemo ići u tom smjeru tako dugo dok e, nismo zapravo zaista ostvarili rezultate korištenjem financijskih instrumenata. Primjerice, e, sredstva iz Europskog fonda za ruralni razvoj nisu uspjela postići da se izbjegne e, nejednaka razvijenost različitih dijelova unutar iste države članice. Dakle, mislim da ne možemo govoriti o nekim ozbiljnim promjenama dok nismo izanalizirali rezultate onoga što smo koristili do sada. Hvala. Уважаеми колеги, уважаеми... Gospodin Nekov. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi na izvješću. Mislim da je ovo zapravo dobar trenutak za raspravu a prije revizije višegodišnjeg financijskog okvira kao i zajedničke poljoprivredne politike. Kohecija dovodi do održivog razvoja i rasta u Europskoj uniji. Mislim da stoga mi kao članovi odbora za poljoprivredu trebamo poljoprivredu promatrati kao višeslojni sektor koji se može koristiti kohezijskom politikom kao dostupnim instrumentom. Naravno, kohezijska politika postoji tu kao instrument za potporu u regionalnom razvoju, ali e, to nipošto ne može ostati jedina vrsta financijske pomoći. Poljoprivredna područja su vrlo često daleko od urbanih administrativnih središta i zbog nedostatka adekvatne infrastrukture teško dolaze do potrebnih sredstava svake vrste. Upravo zato trebamo staviti naglasak u izvješću na udaljenost ruralnih područja od centara administrativnih i urbanih. Također trebamo staviti naglasak na potporu lokalnom identitetu i inicijativama. Osim toga, ulaganje u zatvorene cikluse proizvodnje je važno. Zašto to kažem? Ako se uloži u zatvoreni ciklus proizvodnje, daje se potpora i sirovinama, a većina ih dolazi iz predmetne regije, a uz to bi se onda i prerada, pakiranje i skladištenje obavljalo na toj istoj lokaciji, odnosno u tom području, u ruralnom području, što bi zapravo omogućilo da se spriječi depopulacija ruralnih područja, što je svakako jedan od glavnih problema. To će dati podstrek lokalnom gospodarstvu, i učiniti ga manje ovisnim o središnjim izvorima financiranja, što je cijela svrha kohezijske politike. Imam i dodatne prijedloge, ali njih ću predstaviti u pisanom obliku kao amandmane nacrtu mišljenja. Mislim da svi razmišljamo na isti način i stoga trebamo poduprijeti jedni druge. Gospodin Dorfman, izvolite. Hvala lijepa. Ja moram priznati da ja nisam zapravo izvješće shvatio na isti način kao i moj kolega koji je upravo govorio. Zapravo ne govori se ovdje niti postoje rasprava između prvog i drugog stupa. Ono što mi želimo jest da i hoćemo li zapravo potpore u prvom i drugom stupu ili želimo financijske instrumente. A to nema nikakve veze sa time što je u prvom, što je u drugom stupu. Dakle, mislim da financijske instrumente ne možemo koristiti kao izgovor da se smanji potpora ili proračun za zajedničku poljoprivrednu politiku. Moj je dojam ovih dana kada pokušavamo ustaliti i uskladiti financijska pravila povećati utjecaj korištenja financijskih instrumenata. Mm, u stavku petom mm, mi se ne sviđa to e, što govorimo nedovoljno o projektima zajednice. Mislim da trebamo gdje god je to moguće naglasiti da usprkos tome što mogu postojati platforme za pristup pojedinačnih poljoprivrednika, trebamo staviti naglasak na e, projekte zajednice kako bi se iskoristila financijska sredstva. Posebice je to važno za one poljoprivrednike koji zaista trebaju financijska sredstva. Dakle, ne smijemo, eh, iako stavljamo možda i naglasak na projektne zajednice, smetnuti suma i to da treba eh, omogućiti pristup financijama pojedinaca. Eh, hvala lijepa. Ja sam zapravo član odbora za i kao mnogi ovdje razmišljam o moći, snazi financijskih instrumenata i mislim da zapravo trebamo imati na umu činjenicu da imamo dosta stvari koje su izvan kontrole Europskog parlamenta. S jedne strane tako se stvari pojednostavljuju, međutim s druge strane činjenica jeste da prije ili poslije taj novac se mora vratiti. Ja mislim da trebamo misliti o komplementarnosti činjenica da vrlo često zbog e, korištenja financijskih instrumenata imamo sklonost zaboraviti da određene politike ruralne i poljoprivrednu treba subvencionirati. Razmislimo kako stvari mogu funkcionirati zajedno, objedinjeno. Svi strukturni fondovi, ne samo poljoprivredni ili oni koji su vezani u zajedničku poljoprivrednu politiku ili drugi stup. te kako možemo e, uključiti financijske instrumente u taj kontekst. Ja moram reći zaključno da sam zaista vrlo oprezan kada se radi o financijskim instrumentama. Ja bih zaista želio da dobro promotrimo situaciju prije nego što e, skočimo u ovu priču. Hvala. A sada bih želio dati riječ predstavniku Europske komisije. Spričavam se, nemam zapisano vaše ime, pa ako se možete predstaviti. Dobar dan, zovem se Mišel Pilka. Ja sam na čelu jedinice C u glavnoj upravi za poljoprivredu koja se bavi financijskim instrumentima. Kao prvo željeli bismo pozdraviti ovaj pozitivni nacrt mišljenja odbora za poljoprivredu o financijskim instrumentima i potencijalu korištenja financijskih instrumenata za razvoj poljoprivrede u ruralnim područjima. Mislim da svi prepoznajemo e, važnost komplementarnog djelovanja financijskih instrumenata i programa bespovratnih sredstava s čime vi naravno u poljoprivrednom sektoru imate više iskustva. Međutim, s druge strane, trebamo također prepoznati nevjerojatnu potrebu u ruralnim poljoprivrednim područjima koje već sada ne uspijevamo zadovoljiti korištenjem bespovratnih sredstava. Imamo situacije gdje u pozivu na iskaz interesa imamo zaista preveliki broj kandidata i mnogi poljoprivrednici ne dobivaju bespovratna sredstva ili pak poljoprivrednici nemaju pristup financiranju zato što je financijski e, centar, e, zato što su financijski centri još uvijek dosta neskloni davanju kredita malim poljoprivrednicima. Financijske instrumente stoga smatramo savršenim instrumentom da e, komplementiramo korištenje um, instrumenata kojima se već sada koristimo u slopu naše politike. Što se tiče tog odnosa komplementarnosti, znate i sami da ne provodimo financijske instrumente samo tako. Države članice koje žele uvesti korištenje financijskog instrumenta u skladu sa e, programom ruralnog razvoja moraju obaviti ex ante evaluaciju, a ta ex ante evaluacija potrebna je kako bi se osiguralo to komplementarno djelovanje jer ako nema stvarnog jaza u pristupu kapitalu financijski instrumenti ne bi se trebali koristiti u sklopu politike ruralnog razvoja. I upravo zato se obavlja ta eksante evaluacija da bi se osiguralo poštivanje toga kriterija. S druge pak strane, financijski instrumenti daju dodatne prilike mladim poljoprivrednicima da e, dobiju obrtni kapital što nije moguće u sklopu programa dodjeljivanja bespovratnih sredstava to je vrlo važno posebice za takozvane novajlije zato što oni zaista trebaju obrtni kapital u trenutku kada osnuju poljoprivredno gospodarstvo. Dakle, ono što mi u komisiji pokušavamo učiniti je sljedeće. Vrlo oprezno promičemo korištenje financijskih instrumenata, ali na način koji nam omogućuje da u suradnji s državom članicom procijenimo potrebu za takvim financijskim instrumentima u sklopu ruralnog razvoja, dajemo ciljene edukacije u sklopu programa koji omogućuju da države članice dobiju financijske instrumente skrojene po mjeri. Ne postoji jedno jedinstveno rješenje za sve. Dakle, mora se vidjeti u kojoj mjeri poljoprivrednici imaju pristup kapitalu, to se jako razlikuje od jedne do druge države članice. Zaključno, želio bih prvenstveno još jednom pozdraviti ovo mišljenje, nacrt mišljenja ali također bih želio pozvati i vas da promičete financijske instrumente sa upravljačkim vlastima kako bi se razmislilo o potrebi uvođenja takvih instrumenata, jer još uvijek postoji određeno oklijevanje da se barem isproba korištenje tog instrumenta na jedan komplementaran način. No jako nam je drago da već 49 upravljačkih tijela provodi evaluaciju kako bi zaista vidjeli je li korištenje financijskog instrumenta nešto što ima smisla u danoj situaciji i trebaju li to uvesti u sklopu ruralnog razvoja. Hvala. Hvala. Gospodine Flanagan, htjeli ste riječ? Jesam. Službeno bih samo želio reći da što se mene tiče zamisao da financijski instrumenti mogu zamijeniti izravno plaćanja, do, tega, do toga nikada ne bi smjela doći. Svi govore da niti neće, ali dalje me to brinem. Također mislim da mora se istražiti razinu zaduženosti u kojoj se već nalaze poljoprivrednici. Znamo već koliko su znatno ovisni o bankama i ja bih se bio oprezan tome da oni ne postanu još ovisniji. Dakle, čudno je kada ovakve stvari slušamo od socijalista ili nekoga sa krajnje ljevice, ali da, poljoprivrednici zarađuju na temelju onoga što prodaju, ne bi trebali ovo sve i trebali bi imati situaciju gdje se poljoprivrednike plaća doista za ono što proizvode i toga bi oni zarađivali. Jer dugoročno gledano to je jedni način da stvari funkcioniraju, a ne da se umjetno stvaraju cijene za nekoga. Oni doista trebaju zarađivati, privređivati, a dok do toga ne dođe uvijek ćemo se suočavati s problemima. Hvala. Izvjestitelj Vjegas, ponavljamo riječ. Kratko, zahvalio bih se na svim doprinosima. Čini mi se da postoji konsenzus o opreznom pristupu i potrebi za ravnotežom kako bi ovi instrumenti bili komplementarni. Čuli smo niz važnih zanimljivih zamisli i naravno gdje je to moguće uključit ću ih u tekst. Također postoje ograničenja što se tiče veličine, ali mislim da su važne stvari, primjerice teritorijalna kohezija, poboljšanje uvjeta života za one koji žive u ruralnim područjima, infrastruktura, pristup uslugama i tako dalje. Zatim imamo korištenje različitih oblika potpora za ruralna područja, strukturni fond, veza sa time je mislim bila vrlo važna stvar. Isto tako što se tiče doprinosa, smatram da podrška koja se pruža vrlo važna i mora postojati neki način da se pobrinemo da poljoprivrednici imaju dohodak, a dok se istodobno zadržava prvi stup zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, kratak nabavni lanac, što je također po meni vrlo važno. Ideja o zadržavanju lokalne infrastrukture u ruralnim područjama, odnosno pokuša da ih se očuva kao jednog od načina da se potakne zapošljavanje, također smatram da je dobra zamisao. Imali smo još neke konkretne komentare. Primjerice, mogućnost isključivanja individualnog financiranja. To je jedan dobar ispravak, ne bismo željeli da do tako nečega dođe. Tako da bih svima zahvalio na njihovim doprinosima. Primio sam ih na znanje i mislim da smo došli do pozitivne točke. Pokušat ću sve uključiti u tekst kako bismo eh, dobili tekst oko kojega se svi slažu. Hvala. Hvala. Zahvalio bih i svima koji su sudjelovali u raspravi kao i Europskoj komisiji. Do 26. siječnja u 16 sati imamo vremena za podnošenje amandmana. Osobno vrlo sam zadovoljan što stvari napreduju što se tiče novih financijskih instrumenta u ovom području. Po meni oni bi mogli bolje pomoći mhm. širim skupinama poljoprivrednika kojima su potrebni e, specifični fondovi za njihove potrebe. Zatim bi se uključuje ovdje i banke, ne radi se o svim oblicima plaćanjima, radi se samo o nekim izravnim plaćanjima, a ne da bi sva izravna plaćanja bila zamijenjena financijskim instrumentima, no imamo i druge oblike besporatnih sredstava koja se mogu koristiti. Kao Poljaku, moje iskustvo kada smo imali zajmove Svjetske banke i druge oblike podrške, sjećam se da su ti instrumenti vrlo dobro funkcionirali u to doba Dakle, još jednom zahvaljujem svima na sudjelovanju u raspravi, hvala na uloženom trudu i mislim da time možemo preći na 15. točku dnevnog reda, ekološku proizvodnju i označavanje ekoloških proizvoda. Dakle, imamo uredbu Vijeća Europskog parlamenta o ekološkoj proizvodnji. Izvjestitelj nam je gospodin Hojzling. a koliko znam on sudjeluje u trijalozima trenutno. Radi se doista o vrlo osjetljivom, kompliciranom području. Do sada smo održali 14 trijaloga. Stajališta parlamenta, vijeća i komisije očito su se znatno približila, no nije došlo do sporazuma tijekom slovačkog predsjedništva. I još uvijek ostaju neke prepojene točke a siguran sam da je to jedna od stvari o kojoj ću vam nešto reći predstavnici novog malteškog predsjedništva. No prije toga reč bih dao izvjestitelju mm, Martin Hoensling i nadam se da ćete nam dati nešto više detalja o stanju stvari, pregovorima i imali kakve mogućnosti da ih se uskoro zatvori, odnosno kada. Izvolite. Hvala predsjedniče. Izvjestitelj sam e, za ovu temu i uvijek sam se radovao da mu kada ću moći najaviti da se polako dolazi do sporazuma. Vrlo sam zahvalan slovačkom predsjedništvu na tome što je doista znatan napredak e, ostvarilo u mnogim područjima i radujemo se i postizanju konačnog kompromisa na 13. smo trijalogu imali poduže pregovore, no dokumenti nisu naišli na slaganje parlamenta niti vijeća, tako da nije došlo do konačnog sporazuma prošle godine, a sada stvari moramo predati malteškom predsjedništvu. Nekoliko je glavnih točaka oko kojih se nismo dogovorili u konačnom kompromisu proizvodnja, iznimke, mjere predostrožnosti, ograničenje vrijednosti za pesticide i sjemenje. Međutim, nije došlo niti do konačnog dogovora o poboljšanju kontrola dugoročno gledano. Dakle, to je pitanje provedbe. Što se parlamenta tiče u proteklim pregovorima bili smo vrlo otvoreni na kompromis i to smo jasno rekli u 13. krugu trijaloga. Dakle, u duhu kompromisa rekli smo da smo spremni staviti po strani neke probleme, no niti vijeće, niti komisija nisu se mogli pomaknuti i imali smo tu i neke druge točke gdje smo mislili da ako pokažemo spremnost na kompromis, da će se i vijeće malo pokrenuti. Međutim, stvar je da, iskreno govoreći, u vijeću od prvog pregovora zapravo nije bilo nikakve promjene u mandatu koje vijeće ima. I uvijek je teška situacija kada ne možemo kompromise sklapati. Možemo se samo nadati da će se u krajnjoj liniji vijeće složiti s kompromisima, no stvar je bila takva da na sastancima vijeća nikada nije došlo do jednoglasnog stališta, baš naprotiv stališta vijeća bila su poprilično razilazeća i vjerojatno će za vijeće biti vrlo teško doći do sporazuma oko ovih tema pogotovo s obzirom na razilaženja u mišljenjima. Nadamo se doista da će Malteško predsjedništvo, s kojim smo već o ovome razgovarali, uložiti danji trud da se ostvari zajedničko stalište te da se ovo konačno sve zaključi. Bilateralno smo razgovarali s Malteškim predsjedništvom i krajem ožujka očekujemo 15. krug trijaloga. Nakon neuspjeha sporazuma u kolovozu, rekli smo da želimo malo odmoriti i pauzirati te pregovore, svime je trebalo malo porazmisliti o tome da li trebamo nastaviti kao i do sada i ne mogu isključiti da u krajnjoj liniji čak možda uopće ne dođe do sporazuma. Dakle, ako postoji toliki broj kompromisa oko kojih se ne možemo dogovoriti, Dakle, parlament ima neka jasna stališta i možda bismo komisiji trebali već naznačiti da je moguće da neće doći do sporazuma i to je moguća mogući scenarij. No, očekujemo da se druga strana malo mora pomaknuti. I jedna stvar koja nikako ne uspjeva tijekom proteklih pregovora pred kraj kada smo podnijeli svoj kompromis i rekli da se neće koristiti organska pesticidi u dječjoj hrani jer u takvim slučajevima bi došlo do decertifikacije. A jučer smo u svojim pregovorima e, iznijeli to stalište u sektoru i oni su nas podržali i rekli smo da je zapravo prerano pre da počnemo razgovarati o nekim e, graničnim vrijednostima te da ćemo pokušati na temelju izvješća komisije nastaviti raditi u nadolazeće vrijeme, no imamo cijeli niz kompromisa koji je predložen i ja bih očekivao da se vijeće ipak malo pomakne, a morat ćemo vidjeti kako će biti pregovaračko stajalište komisije. Kad kada su stvari poprilično osobno postojali, imali smo intervju s pa, povjerenikom e, zaduženim za poljoprivredu u jednu subotu tijekom tirkiznog tjedna. Imali smo intervju u velikim njemačkim novinama i povjerenik je rekao da se na pregovorima e, radi i iznio neka stajališta koja ne drže vodu. Rekao je primjerice da bi organska, organski proizvodi trebali imati nižu razinu rezidua i zapravo nije nikome činio nikakve usluge jer bi to utjecalo na ekološke proizvođače. sondern die Verhandlungsatmosphäre an so einem Punkt wirklich kaputt zu machen. Ich a komisija tu u cijeloj priči samo raspiruje vatru i gotovo se stječe osjeća da se pokušava sabotirati preporuke, no mi ne želimo regulativu koja će ići protivno interesima sektora. Stvari neće funkcionirati ako oni kojima je ovo namijenjeno na kraju od toga ne profitiraju. No, nećemo odustati, nadamo se da će doći do sporazuma tijekom malteškog predsjedanja, no da li će u tome biti uključena neka dodana vrijednost, neki stvarni napredak, nešto što možemo promijeniti u usporedbi sa trenutnom regulativom, to još moramo vidjeti, moramo vidjeti što nam sprema malteško predsjedništvo i do koje mjere je komisija spremna na kompromise. No, to je o čemu se zapravo u trijalozima radi kompromisima, a do takvih još do sada, nažalost, nije došlo. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy wypowiedzi pani i Hvala vam. Sada možemo prijeći na pitanja zastupnika. Zastupnik Linz prvi ima riječ. Hvala vam, predsjedniče. Ja sam sudjelovao u ovih 14 krugova trijaloga i mogu potvrditi velik dio onoga što je gospodin Hoizling rekao. Ono što bismo trebali učiniti a nakon jučerašnjeg saslušanja, to sam još i uvjereniji, da moramo malo sami zajedno sa komisijom razmotriti situaciju kako bismo vidjeli kako u krajnjoj liniji možemo surađivati s malteškim predsjedništvom kako bismo došli do kompromisa. Ne radi se o tome da se ne slažemo velikom broju točaka, no s obzirom na velik broj trijaloga uspjeli smo riješiti većinu naših razmirica i načelno govoreći mislim da se ovdje samo radi o nedostatku političke spremnosti da se ovo finalizira i dođe do sporazuma. Također, smatram da nema smisla reći da će 22. treći biti konačni trijalog pod malteškim predsjednim i da ništa ne učinimo do tada ne možemo reći samo vidimo se u ožujku, travnju ili svibnju na sljedećem trijalogu i tada se na ljeto naći u istoj situaciji kao i proteklog rujna. Prije 22. ožuka, dakle, moramo pokazati jasnu spremnost pregovarača da postoji spremnost, otvorenost, jer u suprotnom nema smisla ponovo se vratiti za pregovarački stol. Hvala. Možda biste isto to mogli ponoviti kada se sastanemo s malteškim predsjedništvom kako bismo mogli snažno izložiti svoje stajalište jer mislim da ovo sve skupa doista predugo traje. Hvala vam. Gospodin Andrew. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam također imao čast sudjelovati u tih 14 trialoških sastanaka i želim zahvaliti gospodinu Linsu na prezentaciji i također na strpljenju koje je pokazao tijekom pregovaračkih sastanaka koji su se zaista odvijali u duhu kompromisa Moram priznati da smo jučer zapravo imali sastanak sa predstavnicima sektora i oni nam zaista govore da idemo u pravom smjeru. Kao prvo, vrlo je važno da zadržimo duh dobre vjere i da prvenstveno obavimo odgovarajuće analize, istrage koje nam omogućuju da dođemo do konkretnih zaključaka u izvješću. Ja mislim da je Europski parlament tijekom svih trijaloških sastanaka pokazao dosljednost, koherentnost, a to je važno i zbog toga nam se čini da je vrlo važno da e, malteško predsjedništvo obavi svoj dio posla i da tijekom trijaloga zaista bude tamo sa stvarnim mandatom koji podržava većina država članica kako bismo zaista mogli ostvariti napredak. I na kraju i time ću zaključiti svoje izlaganje. Postoje teške stavke, to je rekao i izvjestitelj, govorio je dakle i o kontrolama, a da pritom nije konkretno ušao u detalje, ali govorio je i o pragovima e, te stvarima u kojima su zakonodavci vrlo bliski u stajalištima, gotovo su se složili, a mislim da je uloga komisije danas prati u donošenju konačne odluke ne možemo zapravo doći do situacije u kojoj smo se gotovo složili, a onda da komisija zapravo dodatno unosi zabunu u situaciju u kojoj su se dva zakonodavca gotovo složila. Mislim da je to nešto što zapravo e, ne ide u pravome smjeru. Možda trebamo redefinirati ulogu svakog od aktera kako bismo uistinu ostvarili napredak po ovom predmetu, jer sada i sektori i svi ostali čekaju da se pojavi rješenje. Gotovo svakodnevno govorimo o tome. Imamo sektor koji čeka nove propise, a mi s druge strane jednostavno ne uspijevamo ostvariti napredak po ovom predmetu. I stoga mislim da tri aktera koja su uključena zaista trebaju ozbiljno shvatiti ovaj predmet i krenuti s raspravom na način koji će zapravo donijeti e, tu e, potrebno rješenje i koji će nam omogućiti da se svi skupa složimo. Gerling. Zastupnik Görling. I been attending these e Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Moram reći da sam u ovim pregledima najnovijeg razvoja događaja koji se odvijaju relativno redovito, ali uvijek u istoj pomalo sumornoj atmosferi, došli do zaključka da zaista moramo stvari pomaknuti s mrtve točke. Dođete se zapravo u e, situaciju gdje morate sa vrlo, vrlo teškim predmetom zapravo raditi tako da rješavate redak po redak, a ima tako puno redaka i gotovo je nemoguće tako ostvariti napredak. Mislim da zapravo moramo imati jedan strateški pristup u finalnoj fazi pregovora i mislim da na kraju e, konačnog trijaloškog sastanka jest postignut kompromis između tri institucije. Mislim da je prilično nepošteno kategorizirati ili karakterizirati taj kompromis kao mi smo bili spremni na kompromis, ali vijeće nije. Prilično smo zakas, zakasnili za taj kompromisni stol, a s obzirom na rokove koje imaju i s obzirom na potrebu za promjenu mandata koje smo svi svjesni, oni jednostavno na kraju nisu mogli postići rezultat koji smo željeli i svega smo toga bili svjesni. I stoga mislim da si ne moramo nužno čestitati na onome što smo postigli, jer to možda nije primjereno. Posljednja stvar, nije stvar u tome da mi nismo naporno radili. Jesmo, to je činjenica, ali cijela stvar se svodi na rezultate. Ja se itekako slažem s gospodinom Lincom da moramo zaista naporno raditi iza scene, dakle u koloarima. zajedno kako bismo se pobrinuli da u trenutku kad dođemo na trijalog ono što donesemo bude prihvatljivo i da postignemo dogovor. U tom svjetlu željela bih zamoliti izvjestitelja. On je održao privatni sastanak kao što nam je rekao sa Maltežanima, ali mi kao izvjestitelji u sjeni, barem ja ne znam koji je bio zapravo sadržaj toga sastanka. Znam da je na kraju prošlog trijaloga došlo do situacije u kojoj sam ja iznijela nekoliko prijedloga, ali na to nisam dobila odgovor, pa zaista ne znam kako je namjera raditi dalje. Dakle, ako se radi jednostavno o tome da ponovno krećemo u kompromise, da radimo malo brže i da ubrzamo stvari na profesionalan način, ja sam apsolutno za to. A to bi uključilo i sastanak koji je organiziran za sektor, ali on je, moram priznati, u ovom slučaju, kao što je rekao gospodin Hojzling, bio organiziran u isključivo kratkom roku. Molim vas, nemojte ovome predavati veću veće značenje nego što bi trebalo, ali stvari zapravo nadilaze interese i Austrije i Njemačke. Radi se o uredbi koja treba objedinjavati interese svih morate računati na to da ljudi e, žele prisustvovati sastanku, dati im samo par dana da bi se organizirali, da bi mogli biti prisutni, jednostavno nije dovoljno. Hvala. Gospodin Dantan. Gospodin Antan, hvala. Eh, hvala na eh, ovom izlaganju. Zahvaljujem izvjestitelju u sjeni iz našeg kluba koji se i itekako pobrinuo da s napretkom rasprave budemo u tijeku s onim što se događa. No sada, kao što je to i rečeno, prošlo je 18 mjeseci od kad smo glasali o ovome tekstu u odboru, možda čak i malo više zapravo se malo vrtimo u krug i bilo bi mi drago kada bi izvjestitelj zatražio od svojeg asistenta da se održi jedan sastanak, da organizira sastanak koji bi otvoren i za sve naše asistente kako bismo dobili kratki briefing o tome što se događa ili barem da nam pripremi bilješku koja bi nam omogućila da vidimo pregled svih točaka kakve su sada. Naime, sad smo u situaciji kada dobivamo upite od medija i trebamo biti u poziciji dati im točne informacije. Jer ako jednoga dana ova stvar bude e, objavljena, moramo biti u situaciji u kojoj ne radimo sebi e, na uštrb. Gospodin Hvala i ja zahvaljujem e, izvjestitelju na ovim informacijama. Htio bih se vratiti na pitanje pragova. Imam loš osjećaj, nadam se da se varam, ali imam osjećaj da ćemo doći do kompromisa koji uopće neće promijeniti trenutnu situaciju. U ovom trenutku imamo prehrambene proizvode koji se recimo proizvode u Italiji, recimo da tamo ima neka rezidua pesticida ispod određenog praga i da se ne može distribuirati u okviru Europske unije. Ali ako u Austriji ili Njemačkoj taj isti proizvod, dakle ako proizlazi, proizlazi iz tih zemalja, onda se može distribuirati u Europskoj uniji, uključujući Italiju, jer Italija i Belgija imaju taj prag koji nema veze s unutarnjim tržištem Europske unije stajališta država članica prilično su nefleksibilna. Nedavno smo čuli raspravu e, između ministra poljoprivrede Njemačke i Italije i e, rekli su više manje istu stvar. Dakle, to bi recimo bio najgori scenarij jer u tom slučaju došlo bi se do rješenja, različitih rješenja za iste proizvode, za proizvode koji se proizvode na potpuno isti način u okviru Europske unije i za koje postoji europsko tržište. Dakle, takva situacija bila bi nepravedna. Isto tako, treba reći da treba vidjeti da li ekološki proizvod treba imati isti prag kada ga se usporedi sa tradicionalnim proizvodom. Jer ne mislim da recimo pesticid koji proizlazi iz obližnjeg polja e, mijenja količinu pesticida e, kod tog polja. Dakle, ako ništa dugo trebalo bi barem omogućiti prelazno razdoblje. Zastupnica Köstinger, ja bih isto tako htjela zahvaliti e, izvjestiteljima na njihovom radu. Već smo puno toga rekli i ja bih htjela dodati da trebamo biti pažljivi kod graničnih vrijednosti jer će inače biti negativnih posljedica za ovaj sektor. Komisija dakle treba saslušati politička stajališta parlamenta i vijeća i kao što je rekla Julie Gerling, e, to se ne odnosi samo na Njemačku i Austriju, već e, trebamo shvatiti kako, na koji način se situacija razlikuje za druge države članice kako bismo došli do dobrog rješenja. Djelomično se čini da je za neka poduzeća najvažnije imati uvoz po niskoj cijeni kako bi se to onda ti proizvodi pomiješali sa drugim proizvodima, ali dugoročno mislim da će to negativno utjecati na ekološki sektor u budućnosti, tako da trebamo mm, izbjeći situaciju u kojoj bismo izgubili kredibilitet, jer bi se na taj način smanjila razina kakvoće. Isto tako kad govorimo o sjemenu, iskreno rečeno ne mogu shvatiti položaj vijeća. sustav, sektor se treba dodatno razvijati kako bi dakle sve privlačnije bilo korištenje biološkog sjemena. Ako to ne učinimo, u budućnosti neće doći do razvoja. I isto tako sve te isprike vezano to da treba regulirati korištenje sjemena dođe mi da se nasmijemo, mada je to sve tužno, jer nam je komisija 2013. godine predstavila uredbu o sjemenu. I, e, dakle, e, tu nije došlo do promjene što se tiče sukladnosti. Treba vidjeti što će se dogoditi na kraju ovog razdoblja. Dugoročno, dakle, treba učiniti sve što je, je potrebno kako bismo e, dodatno razvili ovo biološko sjeme. A isto tako što je rekao gospodin Hozing i gospodin Hogan. Kad kritiziramo nekoga, ne trebamo ga kritizirati previše. E, u poljoprivredi često vidimo e, ovakve situacije, pa nemojmo pretjerano reagirati svi bismo htjeli vidjeti dodatni razvor ekološkog sektora. To je nešto što smo dužni učiniti baš za poljoprivredni. Sad moramo sve učiniti kako bi se to upravo i dogodilo. Zastupniče Jar. Zahvaljujem izvjestiteljima u sjeni. Sigurno vam nije bilo lako. Primjedba i pitanje. Imam osjećaj da vijeće u biti nije htjelo doći do dogovora. Kad govorimo o atmosferi, e, umjesto da imate jako negativan rezultat, možda je bolje da se ništa ni ne dogodi. I kolega nam je predstavio točke o kojima se još raspravlja. Što se tiče pragova, kad bismo došli do rješenja, to bi bilo rješenje i za sve ostale probleme. Ne znam ima li ovdje e, dodatnih ideja, ali možda bi to bio ključ za uključavanje drugih vrata. Zahvaljujem. Izvolite, predajem vam riječ. Neću sada ponavljati ovo što su već rekli kolege, slažem se s njima, ali e, kada je 18 mjeseci potrebno za direktivu i još uvijek nismo stvarili rezultat, e, za sektor dolazi do štete. I ne znam kako će to sve ići dalje. To je previše vremena. Jednostavno je nemarno od vijeća da dopušta da sektor pati zbog toga. Što se tiče kompromisa vezano uz vrijednosti, ako je kompromis lošiji od onoga koji je trenutno na snazi, onda treba imati hrabrosti prekinuti pregovore. Martin Heusling imao je jasan mandat i na, e, dalje toga ne može ići. A ako e, stvari poginu iz ruke, onda treba reći da nismo uspjeli u tome što smo htjeli. I sada ćemo zaključiti raspravu s vašom primjedbom. Da, ovo se doista znatno razvuklo. Imam jedno pitanje Martinku Hojzlingu zbog e, lobija kojem sam bio podvrgnut od strane skandinavskih farmera koji su doista zabrinuti zbog toga što su mislili da neće moći nastaviti sa svojim aktivnostima, sa sadnjom e, usjeva u zemljanim posudama uzdignutim iznad tla kako se ne bi smrznula. Ne znam što se s time dogodilo, ali neprestano slušamo o čistoći ekoloških proizvoda i kako ne smije niti traga pesticida biti ondje. Spomenuo sam jednu stvar, u jednom šleperu od 30 tona organskog usjeva dopustivo je imati barem 100 kg sljedećeg tlo, ptiči izmet, mrtvi insekti, kotmadići metala, komadići drva, školj, komadići ljudske jaja. Dakle, ako to sve može ići u u ekološku hranu, mislim da je jasno da svi shvaćaju da nikada neće biti moguće ostvariti potpunu čistoću u poljoprivredi. I zanimljivo je, uopće me nisu lobirali britanski ekološki poljoprivrednici koji, mislim, dakle već više dvije godine s ovim bavim, pa se pitam da li je nama zapravo ovo zakonodavstvo uopće potrebno. Hvala svima. Sjetimo se, dakle, kada smo započeli s radom na samom početku, komisija i vijeće nisu imali pozitivan pristup u odnosu na ovaj dokument. Slažem se sa onim što je rekao kolega Nojčar. sektor e, danas ne zna što će s njime biti sada kada su u tijeku ovi, pregovori. Izvjestitelj bi možda o tome svemu trebao izraditi pisani dokument koji bismo onda poslali zainteresiranim stranama jer jedno je rasprava, a drugo je kada imamo pismenu evaluaciju toga što se događa. Sad razmišljam naglas, ali evo vidim da želite e, nešto reći. Da, e, htjela sam samo kratko dodati e, sljedeće. 90% ove uredbe o ekološkom ekološkim proizvodima u biti je dogovoreno i jako je malo točaka o kojima još postoje, dakle jako malo prijepadnih točaka. Mm, i ja zaista ne bih htjela da se vratimo na status quo. E, a mada ima nekih e, organizacija koje bi to htjele. Ali poljoprivrednicima i cijelom sektoru ne bismo učinili uslugu jer ekološki sektor je u fazi velikog rasta i razvoja. potrebne su odgovarajuće kontrole kako bi to e, ostao proizvodni sektor koji je vjerodostojan. E, ta, ma, slažem se, e, ja sam samo govorio, o tome da bi bilo dobro napismeno sastaviti dokument koji bi nam pomogao da završimo pregovore. Dosta nam još jako malo. dragi kolege. Mm, naravno, mi smo na raspolaganju, možemo to predstaviti e, različitim e, skupinama, ali ja se slažem sa zastupnikom Hojzlinger. E, ja ne bih baš govorio 90% teksta koje bi moglo prihvatiti, koje bi moglo prihvatiti vijeće. Postoje razne točke koje se tiču graničnih vrijednosti pesticida. Ni vijeće, ni parlament nisu prihvatili o tome stajalište komisije. Tu je problem što ne postoje jednoznačna pravila i zajedničke norme. Potrebno je sve uskladiti na razini Europske unije. Nije moguće da se na 28 različitih načina e, primjenjuje ova uredba. Ne možemo prihvatiti da se nekima odgađa primjena, drugim koriste samo biološko sjeme koje ima višu cijenu. Dakle, mi smo predstavili svoje stajalište, preventivne mjere koje želimo ojačati, a komisija onda treba prezentirati e, dokument o situaciji u 2020. godini i nakon toga ćemo nešto imati u ruci. Slažem se, najgore bi bilo da dođe do status quo i da govorimo o reformi u budućnosti. E, više nema vremena. Ne želim da se ovi pregovori nastave u beskraj. recimo tri do četiri trijaloga pod malteškim predsjedavanjem trebaju dovesti do dobrih rezultata. Ako ne, onda trebamo prekinuti. E, ali evo, nadam se da ćemo, s obzirom da smo uspjeli doći do, do dogovora na nekim točkama, doći do dogovora kod svih točaka. Što se tiče uvoza, potrebno je isto tako da se osiguramo da su norme na razini europskih normi. Dakle, uvoz, e, iz uvoza moraju poštovati europska pravila i tome se Europska unija, prema tome se Europska unija treba postaviti jednoznačno vijeću i komisiji. To smo već rekli, dakle, e, i ja sam siguran da su oni to prihvatili jer dakle nema smisla da prihvatimo određene kompromise samo kako bismo došli do kraja, to ne može biti dobro. Države članice sve to trebaju primijeniti u praksi, onda bismo mi bismo, onda bismo mi bili odgovorni kad ne bi došlo do odgovarajuće provedbe. I sada ću to još jednom ponoviti. Nećemo čekati kraj ožujka da nam drugi predstave što misle. Htjeli bismo da se krajem ožujka zaista može doći do posljednjih trijaloga. Bitno je nastaviti razgovarati i sa predstavnicima sektora. Nakon jučerašnjih razgovora predstavnici sektora su više puta podržali stajalište parlamenta kao najbolje stajalište za sam sektor i u biti bismo to trebali iskoristiti i za budućnost. Izvolite kolega Hojzling. Evo, zato vas ja molim da je dalje raspravite sa izvjestiteljima u, u sjeni o varijantama oko kojih biste se mogli usuglasiti. Nakon toga se može raspraviti o tome u klubovima zastupnika. A prije 23. ožujka može se raspraviti o tim temama i u našem odboru. Samo vas molim dakle da to, ta mišljenja predstavite članovima Europske komisije. Evo, sada ćemo zaključiti rad odbora. E, u 18.30 e, susrećemo se sa mladim poljoprivrednicima. Nakon stanke započet ćemo sa sastankom koordinatora.